Dakle, krećemo s prvim izvješćem kolege Ayala Sender. Dakle, otvaram e, glasovanje. alle abgestimmt? Jesmo li svi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

Broj četiri, Tko je za, tko je protiv? Suzdržani odbija se. E, trinaest Za, protiv? Suzdrža, suzdržani od, dakle to se mora još e, um, provjeriti. E, idemo u elektronsko glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeće za protiv, e, suzdržani, e, usvaja se. 15 e, za protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 2, Otvaram glasovanje. Jesmo li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Zatim stavak 83, originalni tekst za protiv suzdržani usvoja se stav 85 za protiv suzdržani se usvoja se 120 za e, protiv suzdržani usvoja se drugi dio za e, protiv suzdržani odbije se stavak 143 amandman 5 e, po dijelovima za protiv suzdržani provjera, elektronska provjera, čini se da se odbija, dakle, elektroničko glasovanje, jesu li svi glasovali? Zatvaramo. Odbija se drugi dio. Drugi dio time otpada. Dakle, imamo dakle broj 6 za protiv, suzdržani, odbija se. 27 za protiv, suzdržani, odbija se. 22 e, moramo provjeriti, dakle 27 još, e, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usve se. 22 za, protiv, suzdržani usvaja se. Prilog 24 za, protiv, suzdržani usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani usvaja se. 25 moramo još jednom provjeriti, dakle elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada 26, dakle za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3, e, po dijelovima idemo, otvaramo, dakle jesu li svi glasovali, jesu, dakle zatvaram. Usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. U redu provjera, 12, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Molim, budite uviđajni. Broj 7 Otvaram glasovanje. su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Broj 9. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 28. E, otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Broj 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11, moramo provjeriti još 10, dakle otvaram elektroničko glasovanje. Gdje su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbije se. 11, dva dijela, dakle prvi dio za, protiv, suzdržani. Provjera, prvi dio, međutim, molim, naročito s lijeve strane, bio bih zahvalan da dajete jasniji signal. Dakle, e, broj 11, prvi dio, otvaram glasovanje, jesu li svi glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani odbije se. Broj 8. Otvoren glasovanje. Oprostite. 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Broj 16. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Broj 17. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Broj 18 za, provjera 17, broj 17. Amandman 17, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 29, dakle otvaram glasovanje. Svi su e, glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, rezolucija u cjelini i otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim drugo izvješće, dakle Ajala Sender i e, kolegica Perez. Pravilniku. Hvala predsjedniče. Predsjednik je zaprimio određen broj e, zahtjeva kako bi se prijavilo neprihvatljivim određenim broj e, aspekata ovog izvješća. Predsjednik parlamenta se odbio uh, očitovati i ja sam pot, supotpisnica zajedno s Marksom Ferberom određenog broja amandmana za brisanje. Tako da molim svoj klub zastupnika da prate tu indikaciju. Dakle, tu nema nikak, ne radi se o političkim problemima, već o problemu nadležnosti između odbora EKON i odbora za proračunski e, nadzor i sadržaj tih e, stavaka tiče se e, pakta stabilnosti i rješavanja banaka koji nisu nadležnosti niti jednog drugog odbora nego odbora za ekonomske i financijske pitanja, dakle odbora Ekon. Dakle, molim da se potpisuju one stvari koje imaju e, gdje su, su potpisnici pučani socijalisti za razliku od e, glasačkog popisa koji je podijeljen svima. Hvala kolegice Peres ja bi samo da bude reda e, rekao dakle da nema ovoga amandmana koji su proglašeni neprihvatljivima što se tiče ovoga dakle glasovanje amandman 1 za protiv još jednom amandman 1 za protiv elektronička provjera otvoren glasovanje jesu li svi glasovali Zatvaram glasovanje. Jasno da je usvojeno. Međutim, u ovom trenutku izgleda zapravo ne idemo s lijeva prema desnom, zapravo od natrag prema naprijed što se glasovanja tiče. Amandman 2. Tko je za, tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Amandman 3. Za, protiv? Suzdržani? usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera, amandman 5, otvoram glasovanje. Jesu li svi e, završili s glasovanjem? Zatvaram glasovanje. Obio sam. Nažalost, prekasno sam čuo ili s ove strane neko apelirao na provjeru za četvorku, amandman četiri, provjera, elektronička provjera, izvolite. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman šest za, Oprostite, za trojku niko nije ništa pitao, za četvrku sam čuo da je neko, neko se glasno bunio. A u tom trenutku smo već dakle glasovali o, o broju 5, zato nisam odgovorio odmah. Sada prelazimo na amandman 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Čini se da je odbijeno, međutim elektronička provjera o tom glasovanju. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 7 za. Protiv. Suzdržani. E, usvojeno s istom većinom. 8. E, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera, amandman 11. Gdje su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani. To ćemo isto tako provjeriti. Otvaram elektroničko glasovanje. Gdje su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 za, i još jednom moramo provjeriti 22. Otvaram elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani usvaja se rezolucije u cijelini, dakle uz izmjene, uz amandmane, otvoram glasovanje. Jesu li svi e, glasovali? Zatvaram. Angenommen. Wir kommen zum Bericht Zunächst Sada dolazimo do izvješća Vali. E, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasamo o cijelom e, izvješću. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin. Izvolite kolega. Evo, predsjedniče, kolega koji je na mjestu 295 je gospodin Tarabela i kada je trebalo dizati, e, glasati dizanjem ruke o izvješću Ajala Sender nisam razumio što je glasao jer je glasao istovremeno i za i protiv. Dakle, kako ste gospodine predsjedniče mogli to prebrojati? Ovo pitanje o pridržavanju poslovnika. Ja kolegi wenn der Herr haben sollte... Dakle, ako je gospodin Tarabella Ispričavam se. Dakle, ako je gospodin Tarabela to učinio, onda mislim da u ovom slučaju e, mislim da trebamo evo njemu sada dati riječ. Upravo ste predsjedniče, ponekad treba imati smisla za humor ja ovdje imam listu sa amandmanima gdje su SND i EPP i piše minus. Dakle, iz smisla za humor moja desna strana je glasala za, ljeva ruka protiv, ali to nije utjecalo nimalo na sposobnost predsjednika da e, vidi da li su amandmani prihvaćeni ili odbijeni.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 na eh, ovom doprinosu koji nam je zaista mnogo toga eh, razjasnio. A sada dolazim do izvješća gospođe Schmidt. Prvo ćemo glasovati elektronski, odnosno poimenično eh, za cijelo izvješće. Jesu li svi glasovali? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. A sada amandman 14 u dva dijela. Glasujemo elektronski. Prvi dio, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Također se odbija. Amandman 15. pojmenično, otvoreno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 1. pojmenično, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2. U dva dijela. Prvi dio. Za. Ne, ispričavam se. Dakle, amandman 2 u cijelosti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasujemo o prvobitnom tekstu. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 i u redu. Provjerit ćemo originalni tekst. Drugi dio, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 34. Poimenično otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 23. Poimenično otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Odbija se. 16 u dva dijela. Poimenično jedan i drugi. Prvi dio. Otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. U redu, originalni tekst, to smo sad riješili. Originalni tekst stavka 40. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 41. Originalni tekst. Poimenično glasovanje. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 42. Originalni tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Stavak 43. Originalni tekst, poimenično, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 44. Originalni tekst poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 48. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 35. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 24 u dva dijela poimenično. Prvi dio Otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 36 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 56, dakle originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 32, poimenično glasovanje, otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 e, poimenično, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 80, originalni tekst u dva dijela. Prvi, e, jedan suzdržani, zapravo suzdržani, Drugi dio, prvi, dakle, 25, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje, jesu li svi glasovali? Zatvoran glasovanje. Odbija se. Stavak 85. originalni tekst za, protiv, suzdržani, odbija se. 86. originalni tekst za, protiv, suzdržani, odbija se. 87. za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91, provjerit ćemo 88, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. U redu usvaja se. 91 Originalni tekst dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za. U redu. 91, drugi dio, provjeravamo, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 33 poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 44 poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Otvaram glasovanje. Po amandmanu četiri su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 31. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada e, molim da mi s lijeve strane doma da dajete jasne signale jer e, jako je teško to sve vidjeti. A sada idemo na stavak 107, originalni tekst u četiri dijela. Prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. treći dio. Provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasovanje. Jesu li sve glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šest, tri dijela, e, sve se glasuje poimenično. Otvaram glasovanje za prvi dio. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se treći dio za, odnosno otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 7. Poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 8. Poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija, odbija se 26. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 19. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Originalni tekst u dva dijela glasa se poimenično. Prvi dio poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se dva. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 20 e, poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 110 originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Originalni tekst 112 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Dakle, 112 e, poimenično, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 115 za, Morat ćemo provjeriti 113. otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, Usvoja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbija se 11 za, protiv, suzdržani, odbija se 12 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo onda to, dakle 12 provjeravamo. Jesu li svi glasovali? Otvaram glasovanje, odnosno sada ga zatvaram. Usvaja se 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo i 13. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 39. E, poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 30. E, poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 21 poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 27 se ne razmatra, 28 za, protiv, suzdržani odbija se, 22 za. Provjerit ćemo 28. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 22 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 29 poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada rezolucija u cijelosti s ovim amandmanima. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada dolazimo do ovih izvješća gospodina Kona Dakle, što se tiče Europskog vijeća, kao prvo odluka u cijelosti, za, protiv, suzdržani usvaja se, rezolucija u cijelosti, poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada što se tiče Europskog suda, za, protiv, suzdržani usvaja se, Evo, sada ćemo rezoluciju staviti na pojmenično. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Usva se. Sad zaključno izvješće Rezorskog suda. Najprije različnice za protiv. suzdržano, usvaja se. Poimenično glasanje za rezoluciju. Otvaram glasanje. su svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada Europski ekonomski socijalni odbor najprije cjelokupna odluka za protiv suzdržane usvaja se, sada rezolucija, amandman prvi za protiv suzdržani usvaja, odbija se izvorni tekst, stavak 9. dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani odbija se cjelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se odbor regija. Odluka različnicama zaprotiv, za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija amandman drugi za protiv suzdržani odbija se. Amandman četvrti za protiv suzdržani usvaja se. Treći za protiv suzdržani odbija se jedno pojmen, otvaram pojmenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Cijelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Ham alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Jesu li glasali? Zatvaram glasanje. Angenommen. Usvaja se sada Europska služba vanjsko djelovanje, odluka razrješnici za protiv suzdržani usvaja se. Amandman prvi za protiv suzdržani odbija se. Stak 31. dva dio prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Amandman drugi za protiv suzdržani odbija se. Cjelokupna rezolucija otvaram poimenično glasanje. Svi su glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada razrješnica za Europskog ombudsmana cjelokupna. Za protiv suzdržani usvaja se. Zahtjev za rezoluciju za protiv suzdržani odbija se. Cjelokupna rezolucija. Molim provjeru amandmana prvog. Otvaram elektroničko glasanje. glasanje. Usvaja se. Cjelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Svi su glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na razrešnicu o Europski nadzornik za zaštitu podataka, odluka o razrešnici za protiv, suzdržani usvaja se. Zahtjev za rezoluciju, otvaram poimenično glasanje. Svi su glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada, ovo je bio Kon festival, sada sa Varma festival. Izvješće o uspješnosti financijskog upravljanje i nadzor agencija EU-a. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 17. izvorni tekst, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi, dva dijela, prvi dio, e, otvaram poimenično dio, glasanje za prvi dio. Svi glasali? Zatvoran glasanje. Usvaja se. Drugi dio otvaram glasanje. Su svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se amandman treći za, protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman četvrti za, protiv. Suzdržani usvaja se. Peti za, protiv suzdržani, odbija se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Cijelokupna rezolucija, otvaram poimenčno glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada izvješće sa varma o Agenciji za suradnju energetskih regulatora, ACER. Odluka razrednici za, protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaram poimenično glasanje o rezoluciji. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće sa Varma, razrešnica za ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, BEREK. Odluka razrešnice za protiv suzdržani usvaja se rezolucija. Otvaram pojedinačno glasanje o celokupnoj rezoluciji. Zatvaram glasanje. Usvaja se izvješće Vrma o prevoditeljskom centru za tijelo Europske unije. Odluka različnice zaproti suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se treći dio za protiv suzdržani usvaja se cjelokupna rezolucija otvaram pojedinačno glasanje alle abgestimmt die abstimmung ist geschlossen zatvaram glasanje usvaja se izvješće vama o Europskom centru za razvoj strukovnog osposobljavanja odluka. kao različnici za protiv suzdržani usvaja se odluka o rezoluciji. Otvaram poimenično glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva CEPOL. Odluka različnici zaproti i suzdržani usvaja se. Cijelokupna rezolucija. Otvaram eh, poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće s o Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa. Odluka o različnici za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Cijelokupna rezolucija. Otvaram poimenično glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće s arbama Europski potporni ured za azil, EASO odluka o odgađanju različnice za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasanje o cjelokupnoj rezoluciji, pojedinačno glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće na o Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo EBA, odluka različita za protiv suzdržani usvaja se cjelokupna rezolucija otvaram poimenično glasanje zatvaram glasanje usvaja se izvješće srvama. europski centar za sprječavanje kontrolu bolesti odluka o razrješnici za protiv uzdržani. usvaja se cjelokupna rezolucija otvaram poimenično glasanje Zatvaram glasanje. Usvaja se izvješće vama Glasamo o različnici Europske agencije za kemikalije. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Zahtjev za rezoluciju stavak 5. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Molim provjeru stavak 5 i drugi dio. Zatvaram glasanje. Odbija se. Cijelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se izvješće Sarvama, Europska agencija za okoliš. Glasamo o razrješnici, zaprotiv suzdržani. Usvaja se. prvi zaprotiv suzdržani. Usvaja se. Cijelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva. Glasamo u različnici za protiv suzdržani usvaja se. Cijelokupna rezolucija otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Europskoj agenciji za sigurnost hrane, EFSI. Odluka o različnici za protiv suzdržani usvaja se. Otvaram pojedinačno glasanje o cijelokupnoj rezoluciji. Amandman prvom. Zatvaram pojedinačno glasanje. Usvaja se. Cijelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama u Europskom institutu za jednakost spolova. Glasom u različnici za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman drugi za. E, provjerit ćemo amandman treći, molim vas. Otvaram elektroničko glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman drugi. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Glasamo u cijelokupnoj rezoluciji. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, EIOPA. Glasamo različnici za, protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaramo glasanje rezolucije, poimenično glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju. Glasamo o razrešnici za, protiv, suzdržani, usvaja se. Cijelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Europskoj agenciji za lijekove. Glasamo o razrešnici za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani odbija se amandman prvi za protiv suzdržani usvaja se glasamo o cjelokupnoj rezoluciji otvaram poimenično glasanje svi su glasali zatvaram glasanje usvaja se izvješće sarvama u europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama glasamo različnici za protiv suzdržani usvaja se Glasamo poimenično o rezoluciji za. E, svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Rvama o Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost. Glasamo o razrješnici za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Glasam, otvaram glasanje e, za cjelokupnu rezoluciju. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Agenciji Europske unije za mrežnu informacijsku sigurnost. Glasamo u različnici za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično glasanje o cjelokupnoj rezoluciji. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Agenciji Europske unije za željeznice. Glasamo u različnici za, protiv, suzdržani, usvaja se. sada amandman prvi za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Glasamo u cjelokupnoj rezoluciji poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Europskom nadzornom tijelu za vrijednostne papire i tržište kapitala zaproti su zdržani. usvaja se različnica sada o cjelokupnoj rezoluciji glasamo poimenično. Zatvaram glasanje usvaja se izvješće Sarvama o Europskoj zakladi za izobrazbu glasamo razrješnici Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se cjelokupna rezolucija. Glasamo poimenično. Zatvaram glasanje. Usvaja se izvješće Sarvama o Europskoj agenciji za operativno upravljanje doseženim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde EU-LISA. Glasamo o razrišnici za, protiv, suzdržani, usvaja se. Cjelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Srbama u Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu. Glasamo o razrješnici za, protiv, suzdržani, usvaja se. Cijelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće s u agenciji za obskrbu Euratom. Glasamo o različnici. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo o cjelokupnoj rezoluciji. Pojmenično otvaram glasanje. Jesu li se glasali? Mhm. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće s Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta. Glasamo različnici. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo o cjelokupnoj rezoluciji poimenično. Otvaram glasanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama o Europskom e, uredu za pravosudnu suradnju. Glasamo za različnicu, za protiv suzdržani usvaja se. Cjelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće s arbama, Europski policijski ured, Europol. Glasom različnici zaproti suzdržani usvaja se. Stavak 10. Tko je za suzdržani usvaja se. Cijelokupna rezolucija otvaram poimenično glasanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se sada izvješće Sarvama o Europskoj agenciji E, agenciji Europske unije za temeljna prava, razvršnica za protiv suzdržani usvaja se. Cjelokupna rezolucija, otvaram e, poimenično glasanje. Jesu li se glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Sarvama e, o Europskoj agenciji za Europsku graničnu i obalnu stražu razrješnica za protiv usvaja se. Amandman prvi za protiv suzdržani usvaja se cjelokupna rezolucija otvaram poimenično glasanje jesu svi glasali zatvaram glasanje usvaja se izvješće sa varma o agenciji za europski gnss glasamo različnici za protiv suzdržani usvaja se glasamo u cjelokupnoj rezoluciji sada otvaram poimenično glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvaja se. A sada nekoliko izvješća gospođe Džabalove. Prvo, o sedničkom poduzeću za bioindustriju. Glasamo različnici, za protiv suzdržani usvaja se. Cijelokupna rezolucija, otvoram poimenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje, usvaja se. Džampelova izvješće o zajedničkom poduzeću Clean Sky 2, zajedničko poduzeće, različnica za protiv suzdržani usvaja se. Cijelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Dlabajova o zajedničkom poduzeću za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe, različnica za protiv suzdržani usvaja se. Otvaram poimenično glasanje za cijelokupnu rezoluciju. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Dlabajova o zajedničkom poduzeću za gorivne članke vodik 2. Glasamo razrješnicu, zaprati suzdržani usvaja se. A sada glasamo poimenično za cjelokupnu rezoluciju. Otvaram glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Dlabajova o zajedničkom poduzeću za inicijativu za inovativne lijekove 2. Glasam različnicu za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pojmenično glasanje o cjelokupnoj rezoluciji. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Dlabajova o zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije. Razrešnica za protiv suzdržani usvaja se. O cijelokupnoj rezoluciji glasamo pojedinačno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Dlabajeva, zajedničko poduzeće Sesar, razrešnica za, protiv, suzdržani, sve se. Otvaram poimenično glasanje, cekom rezoluciju, svi su, e, zatvaram glasanje. Us, usvaja se.